for the people who come at our yeah. guests. No, I know it's embarrassing. That is translation and everything. All this, yeah. Meine Damen und Herren. Poštovane dame i gospodo, pozdravljam vas na početku zajedničke sjednice odbora SEDE i AFET. Srdačno vas pozdravljam. I baš me zanima kako će proteći ovo javno saslušanje. Zahvaljujem našim gostima koji će imati 5 do 7 minuta vremena za svoja izlaganja i iznošenje svojih e, gledišta o, stadiju e, sporazuma iz Minska. Mislim da je 2. listopada, listopada je odlučeno da do kraja godine sporazum iz nažalost neće moći biti implementirani, moraju se sporazumi produžiti i u tom kontekstu e, mislim da će biti vrlo zanimljiva e, vaša mišljenja o toj činjenici. Sve je ovo vrlo važno E, nismo mogli postupno ukinuti sankcije obzirom da je odlučeno da će se sporazum iz Minska provoditi također postupno, a to se nije dogodilo i ja se zalažem za vaše političko mišljenje o tome. Možda je bilo najbolje sankcije ukinuti odjednom. E, sporazum iz Minska se moraju implementirati od strane obiju strana, Rusija to nije učinila. Ukrajina i dalje nema pristup niti kontrolu nad granicom prema Rusiji. To je odlučujuća prijeporna točka sporazuma iz Minska. Zanima me na koji način je došlo do dogovora 2. listopada, odnosno E, došlo je do odgode povlačenja i teškog i lakog oružja. Zanima me da li je tu ipak ostvaren neki napredak. Također se postavlja pitanje koliko smo napredovali u procesu pregovora sa Kijevom. u smislu regionalizacije to je iznimno važan dio cijelog ovog pitanja. Osim toga, zanima me ima li ikakvog političkog značenja u činjenici da je došlo do e, dovođenja u pitanje opskrbe energijom, posebice na Krimu, jer to je jedan ali bi ruske strane na kojega bismo trebali pronaći odgovarajući odgovor. Svačanje Kijeva do sada je bilo da se tu ne bi smjele stvarati dodatne napetosti i tenzije, već da se treba održavati status quo, što mislim da na ovaj dosadašnji način ipak više neće e, biti moguće moramo ćemo se pozabaviti tom pitanjima opskrbe energijom također. Moramo e, raditi na održavanju jedinstva cijele zemlje i na tom sektoru. Prije no što dam riječ e, predsjedniku izaslanstva u parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU i Ukrajine, gospodinu Plenkoviću, e, stisnemo sve ovo reći. Hvala lijepa, gospodine Elmar. Prije svega želio bih vas sve pozdraviti i zahvaliti gospođi Fotiga i gospodinu Broku na tome što su organizirali ovu zajedničku sjednicu na temu provedbe sporazuma iz Minska danas ovdje u Briselu i drago mi je da e, predstavnici iz Njemačkog ministarstva E, vanjskog poslova Johannes Regenbrecht, također e, predsjednici Francuskog ministarstva vanjskih poslova i ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova su danas ovdje s nama i oni će iznijeti svoja gledišta o dosadašnjoj provedbi i budućim očekivanjima. Kao predsjednik e, parlamentarnog odbora za pridruživanje između EU i Ukrajine koji kontaktira sa vrhovnom radom, i ja sam vrlo aktivan po tom pitanju, Moram vam reći da je provedba sporazuma iz Minska stalna točka našeg dnevnog reda, našeg programa. Prije tri tjedna smo razgovarali o toj temi tijekom e, sastanka našeg parlamentarnog odbora za pridruživanje u Kijevu sa kolegama iz Rade, sa predsjednikom Porošenko, sa e, premijerom Jace Junkom, e, u, sa cijelim političkim spektrom naših ukrajinskih sugovornika. Minsk to je sporazum iz je trenutno jedini politički proces koji bi doveo do sveukupne i e, mirne integracije privremeno okupiranog e, područja Donetski i Lohanska. To je tema na kojoj insistira Europska unija i u tom procesu je od presudnog značenja e, da uzmemo u obzir, obzir doprinos OECD-a posebne promatračke misije e, novog izaslanika gospodina Zajdeka koji je došao iz Njurka, koji je diplomat sa mnogo iskustva i to je vrlo važno. I on treba raditi i dalje sa gospođom Taljavini. Za nas je važno da utvrdimo tko je ostvario ono što se očekivalo što nije. Jasno je da e, strana Ruske federacije nije provela sporazum iz Minska, točno vidimo koji su sve obveze, gdje je nedostatak napretka i sadobno pozivamo kolege iz Ukrajine da oni budu ti koji će se truditi i dalje, a pritom izbjegavati situacije u kojima bi se njih moglo okriviti na e, nedostatan napredak provedbe sporazuma iz Minska. U tom pogledu mi ih ohrabrujemo i potičemo da zrelo reagiraju u tom procesu decentralizacije posebice reforme Ustava. E, to, to je vrlo važno područje. Prije nekoliko mjeseci se održalo prvo čitanje reforme Ustava i došlo je do velikih nemira, čak su neki ljudi izgubili svoj život ispred rade i u tom smislu je vrlo bitno da čujemo E, novu perspektivu i gospodina Makejeva o ukrajinskom, e, o ukrajinskoj situaciji. E, također želimo obustaviti gubitak života. Čuo sam jučer da od rujna do danas je poginulo 32 ukrajinska vojnika. To je manje žrtava prije sporazuma Minsk 2, ali još uvijek je previše tisuća života je, do sada izgubljeno od početka agresije na Ukrajinu. E, mora se poštivati primirje u potpunosti i u tom smislu mi potičemo dvije vodeće zemlje u procesu Minskog sporazuma da učine sve što je u njihovoj moći kako bi rješenje za privremeno okupirano područje E, nije posve izdvojeno od pitanja nelegalne anekcije pripajanja Krima. To je isti problem. I u tom smislu to ne smijemo zanemariti i zaboraviti. Pružamo punu podršku ukrajinsko-europskoj perspektivi i provedbi sporazuma o pridruživanju. U tom smislu radujemo se razmjene gledišta sa E, diplomatima koji su danas ovdje s nama. Hvala. Hvala lijepa Andrej. ćemo odmah sa prezentacijama. Najprije ću dati riječ gospodinu Johannesu Regenbrechtu, posebnom izaslaniku za Ukrajinu i voditelju radne skupine za Ukrajinu u Njemačkom ministarstvu vanjskih poslova. Hvala lijepa. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine Brok, e, predsjedniče, potpredsjedniče Plenković, predsjednice Fotiga, uvažene dame i gospodo, zastupnici, drage kolegice i kolegi, kolege. Želim vam zahvaliti na pozivu na ovu razvijenu gledišta. S obzirom da nisam baš imao mnogo vremena, i pokušat ću iznijeti kratku bilancu situacije na terenu, a moj kolega Rafael Martin Delegard će me naravno nadopuniti i pokušat ćemo precizno odgovoriti na pitanja e, gospodina predsjednika. Mislim da e, u sporazum iz smo ostvarili tri elementa. E, spriječili smo vojnu eskalaciju i unatoč krhkom primirju. Nadalje, uspostavili smo funkcionalni politički proces pod vodstvom trilateralne kontaktne skupine u Mimsku. Postoje četiri rane skupine koje se sastaju gotovo svaki tjedan eh, i razgovaraju o temama politike, gospodarstva i socijalnih pitanja, naravno i primirje. Eh, to vodstvo su preuzele takozvane normandijske zemlje. U području gospodarstva i socijalnog sektora eh, su ostvareni prvi sporazumi i Čuli smo konkretne ideje za projekte koje bi se trebali provoditi unatoč otežanim okolnostima. Sada ću reći unaprijed e, važni angažman kancelarice gospođe Merkel i predsjednika Olanda i, i našeg ministra vanjskih poslova gospodina Štanmajera. E, to je bilo, njihov angažman je bio vrlo važan u veljači smo spriječili veliku vojnu eskalaciju i uvjeravam vas da Njemačka i Francuska unatoč Siriji, unatoč terorizmu, unatoč mnogim drugim problemima s kojima smo trenutno suočeni i dalje ćemo ostati e, usredotočeni na pitanje Ukrajine jer e, agresija Rusije na Ukrajinu neće nestati sama od sebe i dalje smo suočeni s tim problemom i na obje strane ćemo se morati baviti uspješnom provedbom sporazuma iz Minska. Od prvog rujna unatoč krhkom primirju obustavi vatre proces je uzeo određeni zamah no međutim kršenja primjera u posljednje vrijeme su e, dovela u pitanje tu situaciju. u Svim sudionicima mora biti jasno da daljnja e, deeskalacija i povlačenje lakog i teškog oružja su središnji preduvjeti za uspostavu političkog procesa. Bez stalne primirja, održivog primirja, ne mogu se održati lokalni izbori u, Mombas, u Dombasi i ne možemo ostvariti kontinuirani, kontinuirani mir. E, Najbitniji sudionici u tom procesu i su dakle ostvarivanje lokalnih izbora u prvom polugodištu 2016. godine, e, čvrsto primirje i kao što je gospodin Brok rekao, uspostava kontrole na granici od strane Ukrajine, što mora biti popraćeno povlačenim stranih vojnih grupacija. Proces iz Minska nema alternativu i on ostaje na snazi e, i u sljedećoj godini. Sada bi želi staviti fokus na pitanja e, dogovora o povlačenju i o humanitarnim i gospodarskim pitanjima, a kolega će više govoriti o političkim pitanjima. Zahvaljujući primirju od prvog rujna e, došlo je do povlačenja vojnih formi nekoliko, to je u početku e, dobro se odvijalo, no međutim e, u području Donjecka posljednjih nekoliko dana od 25. studenog e, je došlo do povećanog kršenja primirja. U studenom je bilo mnogo više incidenata, no u listopadu i rujnu E, i to od strane separatista, ali i od strane Ukrajine. 11. E, prosinca bi trebala promatračka misija najaviti službeno povlačenje, no međutim to se nije dogodilo jer mnogo oružja nije uopće prijavljeno i nakon nalaze se, još uvijek se kreću e, na, na kojima ne bi smjele. E, teško oružje velikog kalibra se trebalo već odavno povući. E, promatračka misija je jučer i prekjučer u drugom pokušaju nastojala prijaviti oko tisuću vojnih sustava E, i potrebno je sada sve to provjeriti, povlačenje potrebno potvrditi, povlačenje lakog i teškog oružja e, ostaje i dalje najveći prioritet i mora se ostvariti kontinuirano. E, drugi prioritet je uklanjanje mina i to na obje strane i tu postoje velike poteškoće. Prije dva tjedna su dogovoreni prioriteti i prioritetni sektori uklanjanja mina, razminiravanja pogođenih područja. Posebna e, promatračka misija je skeptična u smislu toga da će se taj sporazum ostvariti još ove godine. Mi na političkoj razini vršimo veliki pritisak jer preduvjeti za sve dalje humanitarne projekte i ponovnu uspostavu kontakata e, se ne može dogoditi ako taj uvjet nije ispunjen. Što se tiče humanitarnih pitanja, e, veleposlanik Toni Frisch vodi radnu skupinu kao koordinator u ime Švicarske. On je vrlo angažiran, mi surađujemo s radnom skupinom za gospodarstvo pod e, voditeljem Njemca gospodina Fischera. Pokušavamo implementirati zajedničke projekte, humanitarne organizacije se moraju registrirati unatrag nekoliko mjeseci. E, organizacija Liječnici bez granica je izložena e, velikom pritisku na obje strane i šikaniranju. Međunarodni odbor Crvenog križa i Ujedinjenih organizacija Ujedinjenih naroda još uvijek ima pristup tim područjima. Nastojimo otvoriti što je moguće više točki kontakta i napredovati što dalje od linije podjele, nekoliko uvida. Na početku u e, svibnju lipnju uopće nismo naišli na pripremnost na pregovore, no e, nakon ljeta je došlo do poboljšanja unutar radne skupine za gospodarstvo i sada, mož, i sada ta radna skupina može preuzimati inicijative i e, prigovoreno je Rusiji da separatisti su blokirali određena područja. Imamo i prve rezultate. E, postoji e, pokušaj osnivanja Ukrajinskog mirovinskog fonda. E, Francijska Njemačka to podupiru. Postoje dva logistička centra sa mobilnim bankarskim terminalima u Ukrajinu, u Ukrajini duš linije kontakta i postoje bankarska vozila koja kojima umirovljenici u Ukrajini imaju pristup. Njemačka je financirala rehabilitaciju e, mreže vodoopskrbe i e, došlo do obnove uništenih vodovoda. To smo uspjeli ostvariti te također uništene, razrušene e, dijelovi električne e, mreže su također se počeli se obnavljati. E, drugim riječima, ostvarili smo određene napretke, ali ćemo biti e, na pred kraj godine izloženi velikim izazovima. Kao što je gospodin Brok rekao, sankcije možemo ukinuti tek nakon što je sporazum iz Minska u cijelosti proveden i e, rollover će isteći 31.12. sljedeće godine. Što se tiče Krima, e, uistinu dotok električne energije na Krimu je doveden u pitanje, ugrožen zbog E, uništavanja nekoliko dotoka i nadamo se da će nakon što se ponovno uspostavi električna mreža e, na Krimu, da će do kraja godine se uspostaviti e, dotok struje na Krimu i da Rusija to neće obustaviti. Hvala. sada dajem riječ gospodinu Rafaelu Martin Legardu. Hvala. Gospodine predsjedniče odbora za vanjske poslove, gospodine predsjedniče e, izaslanstva e, za odnose s Ukrajinom, e, dragi kolege, dame i gospodo. Hvala vam što ste me pozvali na ovu javnu raspravu. Moj kolega Johannes Regensbrecht vam je rekao e, na koji način se primjenjuje e, pokušava pripremiti primjena sporazuma iz Minska. I želim naglasiti da je suradnja izvrsna između njemačke kancelarke i francuskog predsjednika, pa sve do nižih razina u ministarstvima vanjskih poslova kolege Johanisa i mene. Koji su naši prioriteti? Naravno, prvo da konsolidiramo sigurnosnu sijaciju na terenu i da e, se e, zapečati politička provedba sporazuma iz Minska. E, sporazum iz Minska ima dva lica, a to je političko i sigurnosno koji su međusobno spojeni i potreban je politički proces da bi saživjelo primjerje, a isto tako sigurnosni aspekti su ključni za razvoj političkog procesa. I to je sada od početka studenog problematično. Naša su e, ministarstva e, razradila primjenu, a 2. listopada 2015. godine u Parizu na sastanku na vrhu e, četiriju predsjednika razgovaralo se više o toj provedbi. E, na kojim redoslijedom će se raditi? Najprije separatisti se trebaju odreći održavanja izbora koji su najavili jednostrano i isto tako provedba parlamentarnih izbora u Ukrajini e, u dogovoru s Kijevom. Drugo, izrada posebnog zakona o izborima u tim područjima i to u okviru političke radne skupine kao i zakon kojeg će kasnije trebati usvojiti rada. Međutim, osvrnut ću se kasnije na tu radnu skupinu o politici. Treće je da četiri dana nakon što se usvoji zakon, on e, stupi na snagu. Zatim e, otvaranje izborne kampanje, peto amnestija nakon izbora i šesto i vrlo važno stupanje na snagu e, zakona o posebnom e, režimu upravljanja oblastima Donjeckom i Luganskom, čim stupi na snagu privremeni sporazum, a definitivno će to stupiti na snagu nakon što OSS bude smatrao da je izborni proces bio neosporan. Dakle, radna skupina sastaje se svakog tjedna u osnovi utorkom i srijedom u Minsku. E, tu e, sudjeluju jedan Ukrajinac, jedan Rus i e, predstavnici tih skupina, dakle svi strana pod okriljem OSS-a. Oni pokušavaju izraditi ključne parametre za specijalni zakon za obje zone. Parametri su poznati, a ministri vanjskih poslova su ih potvrdili u Berlinu na ministarskom sastanku 6. studenog u Berlinu. To je ona koju slijedila nakon sastanka u Parizu 2. listopada. Njemački je ministar nakon sastanka potvrdio tih pet parametara koji su bitni prilikom izrade izbornog zakona. Prvo, e, prava raseljenih osoba, drugo, sudjelovanje političkih stranaka, treće, slobodan pristup medijima, e, medija, četvrto, nadziranje izbora i peto, osiguravanje e, samog izbora i sudjelovanja na njima. Sve to naravno pod okriljem organizacije za sigurnost i suradnju u Europi, kao što to od početka predviđaju sporazumi iz Minska. Osim ovog e, procesa, a u skladu s minskim sporazumima, ukrajinske su vlasti e, pokrenule važan postupak revizije Ustava u, e, po pitanju decentralizacije tu e, se govori o specifičnostima oblasti Donjecka i Luganska i e, dakle poziva se na zaseban zakon. To je tekst o kojem će više govoriti kolega iz Ukrajine. E, trebao bi ga u drugom čitanju, bi ga trebala usvojiti rada i to dvotrećinskom većinom. Tako, dakle, izgleda taj postupak u samoj Ukrajini druge strane, očekujemo da se separatisti na konstruktivan način sudjeluju u raspravama političke radne skupine kako bi se mogli organizirati izbori i to e, na datum koji će se dogovoriti s Kijevom prema ukrajinskim zakonima i u skladu sa standardima OSS-a. E, to je dakle dio Minskog sporazuma, Minskog paketa od 12. veljače 2015. godine. Tražimo dakle da separatisti učine sve što mogu kako bi se taj cilj ostvario, kako su se i obvezali e, u e, paketu potpore sporazumima iz Minska. Dakle, to treba napraviti na najvišoj razini u e, formatu Normandija. Tu su se dakle jako angažirale i Francuska i Njemačka E, puno su te puta susreli, razgovarali telefonom od samog početka tog procesa. kako je sve to počelo, e, sve stranke su rekle da se zalažu za normandijski format i stalno to potvrđuju. E, sljedeći e, sastanak još nije dogovoren prošli, zadnji sastanak bio je dakle u listopadu, u e, studenom šestog studenog u Berlinu, a prije kraja godine trebao bi se održati još jedan sastanak formatu. Dakle, format Normandija je započet 13. 13 31. prosinca a o tome su odlučili predsjednik Hollande, gospođa e, Merkel, predsjednik Porošenko. Dakle, e, to su odlučili i oni su odlučili da se u roku od 90 dana održe izbodi od dana kada se održi, e, bude im, postojao izborni zakon. Dakle, u osnovi, taj sastanak formata Normandija održao se 2. listopada, a znači to bi trebalo ići ipak malo dalje od 31. E, prosinca ove godine. E, Europsko vijeće je tražilo da se do kraja siječnja to završi na sastanku na vrhu, dakle pitanje e, sankcija, a e, u vrlo skoro će se na Europskom vijeću o tome raspravljati, dakle hoće li se sa sankcijama nastaviti ili neće. Kakve su perspektive za nastavak ovog procesa? Organiziranje lokalnih izbora u separatističkim dijelovima Ukrajine e, traži da se nastavi raditi na svemu, naročito na razminiranju stupanje na snagu specijalnog zakona o, oblastima e, će e, predstavljati nove izazove u kojim, rješavanju kojih može pomoći stručno znanje iz Europske unije. Također, e, dugoročno će trebati na svemu tome raditi kako Europska unija, tako i OSS. Prije no što zaključim, želim vas podsjetiti da na sve ono što je Ukrajina učinila e, mnogo reformi koje e, nisu lake jer uz politički proces e, radi se također i o provođenju reforme koje su bez presedana u Ukrajini kako po svojim dimenzijama, tako i po financijskim sredstvima u to uključena. Od proljeća mnogi su zakoni skupili na snagu um, um, pojednostavnjivanja um, državne uprave, borbe protiv korupcije i tako dalje. A to je nešto što će omogućiti da trgovinski dio sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Ukrajinom saživi. Hvala. Želio bih se zahvaliti vam na vašem predanom angažmanu i na tome što ste obustavili vojne akcije i odpočeli ste proces pregovora, politički proces pregovora koji može predstavljati osnovu za mirno rješenje. Žele bih posebno naglasiti da ste uspjeli razjasniti mnoge nesporazume, vi ste insistirali na e, doslovnoj provedbi sporazuma iz Minska. Gospodin E, Makejev o lekciji iz Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine Brok. Predsjedavajući, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, bilo bi mi drago da sam ja taj koji bi vas mogao izvijestiti da se sporazum iz Minska provode i da se mir vrati u Ukrajinu. Nažalost, situacija na terenu je drugačija. Što se tiče sigurnosti, kao što je to ispravno rekao gospodin Plenković, brine e, nas vojna provokacija Rusije i naoružanih skupina koje Rusija podržava. Od 29. kolovoza više od 1100 E, puta su naše pozicije granatirane. U kratkom roku e, krenulo je 14 vojnih provokacija. Kao rezultat toga, prema najnovim podacima, 37 ukrajinskih vojnika je poginulo, preko 130 njih ranjeno je. I isto tako ima barem 18 civila koji su poginuli. Usprkos obećanjima Rusije danim u Parizu na najvišoj razini kao i u Berlinu na razini ministara vanjskih poslova te e, vojne skupine djelomično ili u potpunosti spriječavaju da OSS dođe na ona područja koji su sada pod kontrolom Rusije i e, njihovih e, i snaga koje oni podupiru. A isto tako i promatračka misija e, pokušava dakle pratiti da se e, ispuni postupak povlačenja na terenu. Što se tiče političkih aspekata, sigurnost nedostaje i e, to je negativno utječe na političko rješenje. Ministri vanjskih poslova su se dogovorili u Berlinu da politička radna skupina mora se baviti sa bitnim elementima lokalnih izbora u Donbasu. Jer lokalni izbori bit će ključ političkog rješenja. I jednom kada budu postojali izabrani predstavnici koji će predstavljati tu oblast e, u Ukrajini, a ne više oni iza kojih stoji Moskva. Također treba se pozabaviti pitanjem raseljenih osoba. Više od e, milijun e, i po ljudi interno je raseljeno u Ukrajini. A svi oni imaju pravo glasa i imaju pravo izabrati lokalne predstavnike. Drugi element je da se uspostavi izborno povjerenstvo. Zatim pristup medija. Svi ukrajinski, europski, ruski i drugi predstavnici medija trebaju imati pravo da dođu u tu regiju i da izvještavaju o tome što se tamo događa. Sudjelovanje ukrajinskih političkih stranaka u tim izborima je neizbježan zahtjev. Svi u Ukrajini imaju pravo ne samo glasati, već da budu izabrani na lokalnim izborima. Također treba stvoriti sigurnosno okruženje za političare, za klasače i za međunarodne promatrače. Pretpostavljam da ne samo promatrači OSS-a, već i predstavnici Europskog parlamenta da će se njima uputiti poziv da nadziru izbore, da promatraju izbore. Želimo sigurnost za sve e, njih. Što se tiče humanitarne situacije, mm, nažalost, oružane skupine i dalje e, blokiraju E, njihov pristup, a primjerice e, liječnici bez granica nemaju dopuštenje da tamo rade. Osim toga, te e, vojne skupine i dalje ignoriraju ono što je bilo traženo u Minsku, a to je da se svi zarobljenici puste na slobodu. Barem desetoro Ukrajinaca je kao što znate u ruskim zatvorima, a kao politički zatvorenici njih se mora pustiti na slobodu. E, ruski separatisti u e, Donbasu i e, Lugansku blokiraju sporazum iz Minska. Kako bi se pospješio sporazum iz Minska, mora se konsolidirano i dalje vršiti pritisak na Rusiju kako bi se omogućilo da Rusija i oni koji djeluju njezino ime e, krenu u jedan sveobuhvatni prekid vatre. Ne želim vam sada pojedinačno e, pobrojiti e, sve mrtve i ranjene na crti bojišnice, ali trebalo bi povući teško ražužanje i omogućiti da promatračka misija OSS-a E, to e, može promatrati. Vrlo je važno da se da e, pristup kontroli ukrajinsko-ruske granice. Podsjećam vas da više od 400 km rusko-ukrajinske granice sada nije pod kontrolom, što je zapravo E, nešto što otvara veliku mogućnost da rusko naoružanje i ruska vojska dođe na ukrajinski teritorij. Ako gledamo e, logiku Minskog sporazuma i ako se ponište rezultati lažnih izbora u Donbasu iz 2014. godine, i e, treba dakle organizirati još i e, izbore prema ukrajinskim zakonima također treba deblokirati pristup e, svih međunarodnih organizacija nekoliko riječi sada o promatračkoj misiji OSS-a na terenu skupina promatrača kojih sada ima oko 800 izvrsno radi posao koliko god se oni trudili, ne raspolažu dovoljnim instrumentima kako bi se sporazum iz Minska u potpunosti proveo. Molim vas stoga ljubazno da vi u Europskom parlamentu podržite e, zamisao da se osnuje misija za provedbu sporazuma iz Minska. To bi bilo izvrsno rješenje za završno političko rješenje i provedbu onoga o čemu je dogovoreno u Minsku. Trebalo bi dakle e, na taj način omogućiti da dođemo i u konačnu fazu političkog rješenja organiziranjem lokalnih izbora. Zaključno moram reći da je Ukrajina u potpunosti opredjeljena za potpunu provedbu sporazuma iz Minska. Mislim da svi u Europskom parlamentu dijele to uvjerenje. Same konzultacije u Minsku, um, rad formata iz Normandije zaista su bitni da bi došlo do konačnog rješenja. Moram samo čestitati kako e, dobro surađuju e, Njemačka, Ukrajina i Francuska u normandijskom formatu. Za kraj izlaganja zahvalit ću vas sve što ste me pozvali da vam se obratim. Ono što mi sada radimo u Ukrajini je borba za našu slobodu. Zahvalni smo potpori Berlina, Pariza, ali isto tako i potpori Brusela kao i svakog druge europske države. Države članice Europske unije i sami europski građani podržavaju ne samo ukrajinsku državu, već i Ukrajince koji se bore za slobodu, provođenju europskih vrijednosti i zalažemo se za budemo zaista prava europska država. Hvala lijepa. Unser Direktor für östliche Partnerschaft und Russland. Naš direktor za istočno partnerstvo i Rusiju E, direktor Ministarstva vanjskih poslova, koji je naš gospodin Gunar Vigand. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem vam na pozivu i na povjerenju u naš rad. Na samom početku bih želio reći da Europska unija podržava e, minske sporazume i velike napore koji su poduzeti od strane e, naših dviju velikih država članica i njihovih glavnih gradova. I mi podržavamo neovisnost, integritet i suverenost Ukrajine i to se odražava i u činjenici da podržavamo format i minskih sporazuma na kojima inzistira Ukrajina. Radi se o teritorijalnom integritetu i suverenosti Ukrajine to je dovedeno u pitanje, to je ugroženo i sudobno naš sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je također dovedeno u pitanje sa, sa Ukrajinom jer ne želimo e, da ova situacija sukoba se e, i, i dalje e, nastavlja u jednoj od naših zemalja partnera. Naš cilj je umiriti deeskalirati situaciju u istočnoj Ukrajini unutar institucijskog i političkog okvira Ukrajine i energiju moramo tome posvetiti kako bismo riješili e, nezakonito pripajanje Krima. E, u Beogradu na, u, na razini OSCE-a to će se jasno izreći i e, dakle potpredsjednica Mogherini će dati izjavu u ime EU i gospodin Lavros također. E, uspostavljeni su mnogi politički i diplomatski kontakti, nedavno uključujući predsjednika Putina i predsjednika Porošenka. Najviši predstavnici Europske unije su sudjelovali u tim razgovorima. No želio bih naglasiti da podrška nije samo diplomatske naravi, već je i konkretna u smislu e, praćenja procesa izvan formata Normandija 4. Podrška je također praktična. E, ona e, se odnosi i na pregovore o energetici. Uspjeli smo ispregovarati drugi paket koji će osigurati opskrbu energijom i u Ukrajini i u Europskoj uniji tijekom zime i postoje DCTF razgovori koji su u tijeku. Nadamo se da ćemo e, doći do praktičnog ishoda prije kraja ove godine, iako moram priznati da je vrlo teško ponekad izmiriti e, posve predstavljena gledišta. Praktična podrška se sastoji prvenstveno u važnoj podršci e, OSC se ove posebne promatračke misije, također e, putem financija e, iz proračuna Europske unije. 25 milijuna do sada je e, dodijeljeno toj misiji i 44 oklopna vozila su stavljena na raspolaganje. Također smo osigurali značajnu pomoć, prvenstveno u humanitarnom smislu. Želio bih istaknuti da više od polovice Eh, humanitarne pomoći u Ukrajini u kontekstu konflikta iz Europske unije eh, dolaze eh, i izravno u područja koja nisu pod vladinom kontrolom. Stoga želimo reći da humanitarna pomoć nije ograničena samo na taj dio Ukrajine, već dolazi, i u, dolazi u sve dijelove Ukrajine. Podržavamo također i političku reformu u Ukrajini i istodobno pružamo podršku upravljanju i mirotvornim pokušajima e, UNDP-a u oblastima Donetsk i Lugansk, 97 milijuna za e, ta područja, što je dodatnih 10 milijuna i pružamo veliku pomoć procesu razminiravanja, e, koje to će biti prioritet u budućnosti nakon što se jasno utvrde na kojim područjima postoje mine i želimo e, podržati pomoć e, radne skupine OSCE-a. Što se tiče samog minskog sporazuma, postoji mnogo poteškoća. Glavna je e, nedostatak političke volje postoje i drugi aspekti kao što su humanitarni i socijalni i oni bi se zapravo međusobno trebali nadopunjavati i pružiti si međusobnu podršku, ali nažalost dogodi se da se međusobno blokiraju. U jednom području se ostvari napredak, ali zato u drugom se nazaduje i obrnuto. E, želio bih stoga istaknuti nužnost ostvarivanja napretka u kontekstu lokalnih izbora, što će aktivirati i daljnje korake, kao što je to naglašeno na sastanku u Parizu i na sastanku ministara. No najveći problemi leže u pojedinostima tih modaliteta, kao što su kolege i rekle. E, ti izbori se moraju održati e, pod e, međunarodnom visijom promatranja moraju se razjasniti sigurnosna situacija i razjasniti uloga središnjeg izbornog povjerenstva i lokalnog izbornog povjerenstva. Treba nam podrška Europskog parlamenta. Gospodin Plenković je spomenuo pregovore u parlamentarnom odboru za pridruživanje e, u odnosu na teške mjere koje mora poduzeti rada. Rada će morati glasovati o ustavnim amandmanima za decentralizaciju posebnog zakona o lokalnim izborima, također o posebnom zakonu o posebnim aranžmanima za samoupravljanje u pojedinim dijelovima regije Donetsk-Lugansk. Također nam je jasno da će tim procesom se upravljati na taj način da se mora staviti naglasak na povlačenje e, vojnih jedinica i ponovno uspostavu kontrole Ukrajine nad granicama s Rusijom. Ne možemo dopustiti da su samo dijelovi minskih sporazuma provedu, a drugi ne. I kao što su kolege iz Njemačke već istaknule, e, referentne vrijednosti, ciljevi i parametri su vrlo jasni naši čelnici država da su to dogovorili, mora se po, u potpunosti, u cijelosti provesti minski sporazum i tek tada se može govoriti o punom ukidanju ekonomskih sankcija. Ako se to ne dogodi, sankcije se neće moći povući. Ako će potrajati provedba Minska, tada će i sankcije isto toliko trajati. Hvala lijepa našim stručnjacima na svim informacijama koje su nam iznijeli. I sada bih vas zamolio tako da, naj, da će najprije pos, budu sva pitanja postavljena, a onda u posljednjem krugu će naši gosti odgovoriti na njih. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Mislim da se stav Rusije prema Ukrajini nije izmijenio i dalje je oportunistički, revizionistički. Rusija iskorištava, priliku i zlorabi slabosti na ukrajinskoj strani. Sve je to politički motivirano. Zato je dobro da imamo minski sporazum i da ga moramo ga naravno provesti. Moje pitanje u tom kontekstu kada sam bio u Ukrajini ove jeseni, vodila se rasprava o tome hoćemo li ako, e, produžiti valjanost minskog sporazuma i na sljedeću godinu, ako on ne bude bio proveden do kraja ove godine. Što misli ukrajinska strana o tome? Hoće li sporazum i dalje vrijediti kada je predviđena predviđeno glasovanje o e, drugoj promjeni Ustava u vrhovnoj vladi. Kakva je situacija? Ne znam postoji li dovoljna većina za tako nešto. Mislim da bi politička poruka trebala biti da je to nešto što se privremeno jednostavno mora prihvatiti. A e, ako se izmijeni politika Putina i politika Rusije, taj napredak će se i dalje morati ostvariti. Zato bi trebalo potaknuti Ukrajinu da provedu te mjere. Pitanje vezano uz izbore. Na koji način će se tehnički to sve provesti ako postoje interno raseljene osobe? Kako će ti ljudi glasovati? Neki su u Ukrajini, neki su u Rusiji. Hoćemo, hoće, hoće li oni autobusima biti dovedeni tamo ili će moći glasovati na mjestima na kojima se trenutno nalaze? Sve i svemu čini mi se da okvirni uvjeti nisu baš previše poticajni. Postoje, postoje više aspekata koji ukazuju na konfrontaciju, e, posebice što se tiče opskrbe plinom. E, pročitao sam prošli tjedan da je Rusija obustavila opskrbu plinom. Ne znam što će se dogoditi sa avio prijevozom i preletima. Da li još uvijek na zabrana preleta? Hoće li se ponovno uspostaviti zrakoplovni prijevoz? Ako e, ruska strana i dalje postavlja određene uvjete, hoće li stupiti na snagu EFT? To su bila moja najvažnija pitanja. E, Naradje ne bi sada nikom drugom dao riječ, obzirom da je gospodin Gala postavio tako mnogo pitanja, ali sada ima gospodin Lic riječ. Hvala lijepa. Bit ću kratak. I želio bih vas najprije pitati kako procjenjujete situaciju e, da će Njemačka sljedeće godine voditi USST? E, kakvu, kakvu ulogu ima OECD u ovoj situaciji? Da li je Njemačka već poduzela neke inicijative koje bi mogle biti od pomoći za ovaj radi se o OSS-u. Hvala, gospodin Tanok. Hvala istina e, da Europa je preplavljena krizama e, u ovom trenutku pa smo se malo manje bavili ruskom agresijom na Ukrajinu i na Krim. Više nas u Europi sada brine Sirija i e, izbjeglička kriza te uskoro je referendum u Velikoj Britaniji. No Minsk 2 nikad neće biti potpun dok Ukrajina ne ponovo ne zadobije kontrolu na svojim vanjskim granicama prema Rusije. Moja pitanja, prvo sankcije e, Rusije protiv Turske nakon rušenja zrakoplova, kako će to utjecati na e, situaciju na Krimu obzirom da Turci podržavaju e, Tatare koji su e, ugroženi e, da li će razmišljati o zatvaranju Bospora što im dopušta konvencija iz Montroa i zatvoriti za ruske brodove a sabotaža nacionalista ov, ovaj kablova prema Krimu e, e, što će E, to značiti e, za dodatne sankcije Europske unije protiv Rusije? Hoće li u razgovorima u Beću e, Rusija nastojati izvršiti svoj utjecaj u razgovorima o Siriji da izbjegne taj scenarij? Što je sa, sa monitoring misijom Europske službe za vanjsko djelovanje i nadalje kako će se na okupiranje okupirani e, teritorij na Krim primjenjivati Dame i gospodo, ne želim biti suviše gruba ali imamo e, točno 14 minuta za ovu raspravu, a e, mnogi su se javili za riječ, pa vas lijepo molim pokušajte govoriti e, što kraće. Gospodin Ostrevićus ima riječ. Puno hvala. Ja obično govorim kratko. Ja cijenim, odnosno cijenim ovu raspravu, ali jedan važan dio nedostaje koji je vrlo važan za provedbu Minska Minska 1, Minska 2 i nitko ne zna koliko ćemo još Minskova imati u budućnosti. A znamo ko je taj odgovoran partner, odnosno e, koja je e, država koja je e, izvršila agresiju i anektirala Krim. Odredbe o provedbi Minska su usko vezane uz sankciju sankcije. Europska unija i druge zapadne države su uvele sankcije protiv eh, agresora, a E, ideja Minska e, odnosi se i na e, pripojenje Krima. Nemojmo na to zaboraviti. Zemlja je raspolovljena, podijeljena. Dakle, imajmo cijelu sliku na umu kad donesimo odluke o sankcijama. A ono što je pitao moj kolega Charles Stanak, kad e, vidimo mogućnost za provedbu Minska, odnosno sporazuma iz Minska, naime nadzor granice između Ukrajine i Rusije, jer bez te odredbe Minsk se neće moći provesti. E, moje pitanje se odnosi e, predstavnicima država članica. E, dakle, da li vi vidite kako se može provesti ta odredba? Misije CSDP-a su i tekako potrebne. Hvala, gospodin Schaffhauser. Madame la Présidente, predsjedavajuće. Moram reći da me iznenađuje da je normandijski format, format koji se smanjio. Pa tu ste nekoga zaboravili, zaboravljena je Rusija. To eh, mislim eh, gospodin e, i gospođa Merkel kao ni gospodin Porošenko obično ne zaboravljaju Rusiju. Ni gospođa Mogherini eh, ga eh, ne eh, ga ne zaboravlja, ali već sam se navikao da na ovom odboru budemo pristrani. Da, nisam navikao na jedno ovako odmireno izlaganje kao što smo danas čuli od strane gospodina Vigana. E, vrlo često čujemo da je uvijek za sve kriva Rusija. Moj e, francuski sunarodnjak kaže da će biti nužno da Rusija e, također učini sve što može da bi došlo do mira u Ukrajini. Molim kolegu da ne zaboravi Sjedinjene američke države koje su tamo pripremale e, puč e, i treba uvijek dva sugovornika, a sukob u Ukrajini se jako instrumentalizira. E, jučer nam je analitičar CIE, gospodin McGovern, kojeg znam, on nam je upravo to rekao. Nadam se da se sjećate svih svega što je bilo rečeno. Želim ovdje poručiti ukrajinskom predstavniku da sam i ja bio na tim izborima u svojstvu promatrača, kao što to znate. Bio sam u Donjecku i nisam tamo vidio pre ljude koje je imenovala Moskva. Vidjela sam tamo puno njih koji su se mobilizirali, vidio sam mnoge koji su izabrani, ali vidio sam da su e, one koje su je predlagala vaša e, vlada da e, njih nisu izabrali. Organizirajte slobodne izbore, da. Ali zašto ste toliko čekali da doneste zakon o decentralizaciji koji će omogućiti da dođe do tih slobodnih izbora jer je to važan moment. Moram reći da sam od samog početka, odmah ću zaključiti da, E, moram reći da sam od samog početka vjerovao u sporazume iz Minska i dalje u njih vjerujem. Uvjeren sam da ćemo doći do postizanja mirovnog sporazuma te da ćemo to postići ako svi budemo shvatili koje odgovornosti leže na svim stranama. Hvala, gospodin Korvin Mika. Ja sam pašljivo slušao e, gospodina Lagarda, ali nedostaju mi neki detalji. Donesene su određene odluke, e, određene odredbe su donesene. Nemam detalja, ali kad govorimo o posebnim e, regulacijama, da li će se to odnositi samo na Luhanski i ili na sve regije Ukrajine. To je jako važno jer ako te dvije regije budu nešto drugo od ostatka Ukrajine, e, to je nešto što je jako važno. Hvala. Hvala gospodin Kelam. Mislim da je e, kolega Ostrević iznio glavnu poruku, no kako ja to razumijem, bez nadzora nad e, istočne granice koja je 4000 km dugačka, svi ostali elementi Minska ostaće puka želja. Stoga mislim da se moramo usredotočiti na bitne elemente Minska jer to je paket i bez nadzora nad istočnom granicom e, ne može se učiniti puno više Druga ideja, Rusija je vrlo zainteresirana za koaliciju protiv Daesha e, na Srednjem istoku. Da li trebamo postati slažnu um, poruku Rusiji da bez provedbe Minska ne može biti koalicije protiv Daesha? E, puno hvala gospodin, e, ja se pridružujem ovome što ste vi rekli. Njemački i francuski. Gospodin Schaffhauser je nažalost otišao jer e, on je govorio o onome što nedostaje i e, niti jedan od predstavnika e, e, Europske unije nitko nije zastupao susjedne zemlje niti e, moju zemlju koja je susjedna zemlja kako Rusije tako i Ukrajine. Europska unija ne smije ignorirati lokalne interese, interese država čija sigurnost je najviše ugrožena radi tog sukoba. I isto tako imam dva pitanja za e, naše izlagače. Prvo, kako gledate na situaciju na Bliskom istoku, kako se te ta situacija ne bi prenijela na istočnu i srednju Europu jer e, postoji pitanje naravno teritorijalnog integriteta i suverenosti koji vrijedi za Ukrajinu, ali i za velik broj drugih država u Europi. Mislim da smo propustili važan trenutak kada smo trebali nešto napraviti na strateškom planu. Sada će situacija biti puno složenija, međutim ni u kom slučaju ne možemo dopustiti da ono što se događa na e, srednjem i bliskom istoku e, utječe na srednju istočnu Europu. I za kraj jedno možda retoričko pitanje, ne bi li izgradnja e, naftovoda Nord Stream 2 nešto što je pomalo groteskno. Ako Rusija organizira svoje vitalne interese i zaštiti ih u odnosima sa e, Europom, a gdje su onda naši interesi? I za kraj pitanje za Kodina Makeva, zapravo želim mu reći da mi zaista se zalažemo za tu ideju da imamo stvarnu promatričku misiju gdje bi Europska unija kontrolirala izbore na istoku vaše zemlje. Oprostite ako sam loše izgovorila vaše ime. Ah, hvala. <laughs> Nije to. Puno su već rekli kolege, zahvaljujem govornicima, jako je važno ovdje voditi ovu raspravu. Htjela sam postaviti sljedeće pitanje. E, kako ocjenjuju predstavnici Europske unije e, situaciju u vijeću obzirom na sankcije jer potencijalno tu postoje neki izazovi. A kao drugo, htjela sam malo više govoriti o provedbi DCFTA. E, ovog tjedna su se vodili raspravi, bilo je puno tenzija kada je riječ o posljedicama Minsko tog e, sporazuma. E, rasprave e, su e, e, bile u smislu da to nije lako i da nije plodonosno. Dakle, hoće li se provoditi trgovinski sporazumi kako bi trebali biti e, prema planu. Ovaj dom to snažno podržava pa bi bilo važno pripaziti da ne bude nepotrebnih odgađanja ili komplikacija na tom području, premda naravno shvaćamo koliko su važni sporazumi iz Minska. Hvala, Mark Demesmaker. Hvala, govorit ću na nizozemskom jeziku. Minski je sve što imamo, to je naša jedina nada za rješenje sukoba. Mi podržavamo napore vlasti, e, zastupnika u radi, e, odbor za, za suradnju. Uloženi su veliki napori, ali Minsk 2 je od samog početka e, bio hendikepiran, završio se 11 12. veljače i od, od prvog dana je kompromitiran. Mi smo željeli e, deeskalaciju, ali jučer smo čuli glavnog tajnika NATO-a e, koji je ponovo naglasio da postoji realan rizik e, da ponovo izbiju sukobi na istoku, premda smo vidjeli da postoje neki koraci naprijed u provedbi Minska, no ponovo postoji rizik nasilja, zatim kad je riječ o izborima, Rada je obavila velik posao, ali mm, možemo imati interni proces u Kijevu, ali bez podrške na terenu to će biti mrtvorođenče. Dakle, ja bih e, iznio drugačiju sliku od onoga što je go, e, rekao gospodin Schaffhauser. Mi smo e, imali saslušanje u odboru za ljudska prava, dakle tamo nema vladavine prava, krše se ljudska prava, E, Međunarodni crveni križ e, nema pristupa, pa tko misli da se tamo mogu organizirati slobodni otvoreni izbori? E, u američkom senatu smo čuli izjavu ovaj tjedan o tome da se nije poštivao rok, e, rok je bio kraj ove godine, e, svi su stalno na to upozoravali, imamo obavještajne podatke koji pokazuju da Rusija i dalje podupire pobunjenike, on je rekao da je Rusija potpuno u kontroli, dakle tko je optimističan da kratkoročno Rusija može ponovo uspostaviti kontrolu nad svojim granicama i tko može e, potvrditi e, jer e, da će se to dogoditi jer to je ključno za sljedeći sporazum. Hvala gospođa Bautmans. Hvala. I ja ću govoriti na nizozemskom nakon što sam čula sve što je ovdje rečeno E, nakon što sam čula o humanitarnoj krizi, o tome da mediji nemaju pristupa, sve je već rečeno. E, nakon što sam čula ono što je rekao gospodin Makjev, e, Rusija i dalje krši Minsk, pa trebamo staviti Rusiju pod veći pritisak. Kako to učiniti? Pa već je puno pritiska e, stavljeno. Ako to pojačamo, mislim da nećemo uspjeti. Mislim e, da se oni moraju pridržavati sporazuma iz Minska, ali me zanima kako mislite da će se to dogoditi zatim misija Europske unije, u tome je sudjelovalo puno kolega. Mi podržavamo ovu vrstu misije, ali kako vi to vidite? Da li mislite da će Rusija to dopustiti, da će prihvatiti? koje e, države bi bile spremne izvršiti tu misiju, e, koji bi bio njihov e, konkretan mandat vi ste rekli prvo Minska, onda skidanje sankcija, ali e, slušajući sve ove probleme za koje smo čuli, možda bismo trebali sjesti i razmisliti jer mi smo ti na koje utječu sankcije jako puno. 60% e, proizvodnje u mom gradu ide u Rusiju. Dakle, mi trpimo i stanovništvo želi e, vidjeti da se ulažu napori u korist nas, jer oni su sada žrtve rata s kojima nemaju nikakve veze. Kolege su govorile i o ratu u Siriji, o napadima u Parizu. Imam osjećaj e, da je došlo do zamaha e, koji mijenja ravnotežu u svemu ovome. E, obzirom na Siriju moramo razmisliti kako motivirati Rusiju da promijeni svoje stajalište prema Minsku i Ukrajini. Hvala. Hvala gospođo. Prije nego što dam riječ eh, gospodu, gospodinu Anartu, ispričavam mu se eh, što ne može slušati na španjolskom jeziku, ali možete govoriti španjolski eh, jer zbog bolesti imamo samo pasivni režim za španjolski jezik. Hvala. Gospođo, imam nekoliko pitanja. Prvo, zahvaljujem vam na vašoj neutralnosti i na izvrsnom izvještavanju, to ne kažem iz pristojnosti, već e, doista to i mislim. Ja sam već 48 godina pravnik i vrlo često prije nego što izradimo izvješće moramo čuti sve strane argumenta. Jedna od strana je Ukrajina, ali jedna od strana u normandijskom formatu mora biti i Rusija. E, podsjećam vas da logika neutralnosti iziskuje od nas e, da jednu od bitnih strana u ovom sporazumu ovdje dođe, da čujemo i njih. Mislim da bi to bilo vrlo zanimljivo. Čini se da se granice Ukrajine brane u Helsinkiju i Budimpeštu. Moje stajalište je jasno. Mi moramo saslušati sve strane. E, ovo povjerenstvo izgleda da uvijek ignorira rusku stranu tog sukoba. Drugo što želim reći, e, ispata penzija, odnosno mirovina e, od strane ukrajinske vlade svojim građanima u Luhansku Lugansku i Donjecku. Isto vrijedi i za električnu struju koju treba dostavljati građanima. Kako će se to učiniti? E, drugo pitanje, e, prekid vatre je prekršen, to je jasno, ali da li su to učinili samo separatisti ili obje strane? Također želim znati koju ulogu igraju oligarsi je li to pitanje riješeno barem na, u ukrajinskoj strani i da li su njihove paravojske e, sada ušle u sastav ukrajinskih oružanih snaga vlade i e, treće Transparency International kaže e, da je korupcija ukorijenjena i raširena nema zakona protiv ove vrste korupcije u toj regiji pa me zanima koja je situacija tamo jer prema ovom izvješću e, taj problem je vrlo raširen i vrlo zabrinjavajući. Izgleda da je korupcija nešto svakodnevno u Ukrajini i da se tako ishvaća i na kraju bih rekao da izborni proces je izvitoperen, e, da je e, više sklon e, istočnoj regiji. Kako će se to riješiti? Iznenađuje da predsjednički izbori 2014. godine su imali samo 59% izlaznosti, a na ranijim izborima je e, izlaznost bila 75%. A na lokalnim izborima to je bilo 46%, a u drugoj rundi 34%. E, to su vrlo niski postoci i to nas jako zabrinjava. Čini se da građani ne poštuju svoje vlastite političke zastupnike. Hvala na ovoj intervenciji. Prije nego što zaključim raspravu, e, htjela bih e, nešto reći kao običan član AFETA i SEDEA. Dakle, oba odbora. Ja ispunjavam svoj slobodni mandat i volju svog biračkog tijela, dakle ljudi koji su me izabrali. Priključit ću se mišljenju zastupnika Mareka Juraka. Tuneke Lama i Petro Osovići. Ja se slažem s njihovim mišljenjima, sa članovima odbora koji dolaze iz zemalja Istočne Europe. Isto tako bih željela reći. Nakon što smo saslušali smo ova gledišta, možemo ustvrditi da smo iskazali solidarnost prema stanovništvu Ukrajine. No naravno u dubini našeg srca prenosimo mi situaciju europskog stanovništva e, na povijest i iskustva e, naših građana. Stoga mi smo svjesni da situacija u Ukrajini ima utjecaj na sigurnosnu situaciju u našim regijama. I vi svi jako dobro znate tko je uzročnik ove situacije, tko ju je prouzročio. Obraćam se gospodinu Šefhauseru i kolegi koji je otišao. Mislim da Rusija raspolaže mnogim mogućnostima da unaprijedi svoje gledište, a mi kao članice Europske unije nemamo tu mogućnost. Ne možemo podržati aktivnosti Rusije. Drago mi je da postoje djelovanje Europske unije i drago mi je da surađujemo sa izvanrednim francuskim i njemačkim diplomatima. Također mi je vrlo drago da je e, direktor Makejev danas ovdje s nama, mi smo na njegovoj strani. Što se tiče izjava gospodina Viganda, željela bih ponoviti da teritorijalni integritet Ukrajine se ne smije dovoditi u pitanje i mi se svi slažemo oko toga. A sada bih kao e, predsjedavajuća ovog sastanka željela bih dati riječ najprije diplomatima koji predstavljaju Njemačko i Francusko ministarstvo vanjskih poslova, dakle veleposlaniku Regenbrechtu, veleposlaniku Delagardu, a nakon toga direktoru Makejevu i direktoru Vigandu. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Vi ste nas sada stavili pred jedan izazov sa ovako mnogo pitanja. Pokušat ću izabrati ona pitanja koja su bila usmjerena, upućena Njemačkoj. Ispričavam se unaprijed ako neću u potpunosti odgovoriti na sva pitanja. Dopustite mi da E, iznesem sedam točaka. Vezano uz minski proces i prilike. Još jednom bih želio naglasiti važnost političkog procesa. On nema alternativu. Što bi bila alternativa ako Ukrajinu prepustimo samoj sebi tako da dođe do vojne eskalacije? i da nastane još jedan dodatni konflikt u Europi koji bi bio e, druge dimenzije od onoga što se doga, doga, događa na Gornjem Karabahu, u istočnoj Osetiji, u Abhaziji. E, suverenost i integritet Ukrajine je naš jasan cilj i bez političkog procesa i bez uključivanja Rusije, koliko god je to teško, e, taj politički proces bez toga svega ne bi uspio i time odgovaram na pitanje e, gospodina Lica vezano uz njemačko predsjedanje e, e, e om upravo u Belgradu danas je odlučeno da će Ukrajina biti jedna od glavnih tema njemačkog predsjedanja i naš angažman će imati dvije strane, osnažavanje instrumenta OESS-a koji je vrlo bitan u Ukrajini, igra središnju ulogu, počevši od trilateralne kontaktne skupine i cjeloviti minski proces je pod vodstvom i koordinacijom OSSS-a i e. do sada se to odvijalo vrlo uspješno. Postoji posebna promatračka misija koja djeluje vrlo profesionalno. Dakle, to će, ta, će biti, e, ta tema će biti u centru našeg predsjedanja. Osim toga, pokušat ćemo oštećene temelje sigurnosnog poredka u Europi ponovno obnoviti i uspostaviti složenim procesom i dijalogom u koji želimo uključiti sve partnere i Rusiju. Naravno, Rusija je partner u normandijskoj skupini. Slažem se s vama, gospodine Šafner. No, međutim, Rusija je izazvala ovaj sukob i to moramo tako jasno reći. E, e, Rusija je strana u sukobu, to je jednoznačno i zato je važno i ispravno da Rusija bude, u, bude zastupljena u trilateralnoj skupini, a ne samo da se u političkim procesima u radnim skupinama što se tiče granice. E, cilj Minska je da se ponovno uspostavi kontrola Ukrajine nad granicama koji su, duževi, od, od, koji su dulje od 400 e, km. To je središnja točka. Ne postoji nekakva alternativa tom procesu, najprije izbori, a istodobno moramo raditi na ponovnoj uspostavi granične kontrole. Postoje neki dijelovi do kojih ne možemo doprijeti. Osobno sumnjam hoćemo li uspjeti e, uspostaviti dodatnu promatračku misiju. E, tijekom izbora trenutno imamo promatračku misiju OSSS-a i ona e, ima, mora imati pristup svim dijelovima. To ćemo i naravno i dalje podržavati. Krim je i dalje prioritet u kontekstu nezakonitog pripajanja Krima od strane Rusije. To i dalje e, postoji i to ne smijemo zaboraviti i upućujem apel našim prijateljima u Ukrajini iako razumijemo e, koliko se krše ljudska prava na Krimu vezano i uz e, Tartare moramo jako, jako uzeti, isto tako uzeti u obzir ponovno uspostavu opskrbe energijom na Krimu. To je zbog tamošnjih građana vrlo važno i tu molim e, razumijevanje. Što se tiče e, DCFTA, od 1. siječnja 2016. godine privremeno će se ratificirati taj e, detaljni sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini. E, pozdravljamo nastojanja Europske komisije da potakne trilateralne razgovore sa Ruskom federacijom. E, zabrinuti Rusije moramo shvatiti ozbiljno. Ne smijemo dati izgovor Rusiji e, na, pri, za pritužbe i propagandu. Dakle, DCFTA bi se trebao početi primjenjivati od 1. sljedeće godine općenito vezano uz Ukrajinu, mi moramo kontinuirano biti posvećeni tom problemu, moramo insistirati na gospodarskim reformama, korupcija je veliki problem, oligarci imaju veliki utjecaj na gospodarstvo, e, gospodin Makejev to jako dobro zna i mi moramo inzistirati na uvjerljivim reformama koje ćemo podržavati, ali pritom moramo biti i kritični i moramo jasno reći gdje postoje nedostaci i manjkavosti. Sada moram završiti, ili inače kolege neće imati vremena da odgovore na pitanja. Ambasador, veleposlanik Delegard. Hvala lijepa. Evo, pokušat ću odgovoriti na vrlo velik broj pitanja. Neću ih e, pokušavati regrupirati, već ću odgovarati redom koji su postavljeni. Gospodin Galer je pitao o političkoj situaciji u Ukrajini, o zakonima i e, reformi Ustava. To je prvenstveno pitanje za ukrajinskog kolegu. Međutim, vi kao eurozastupnici imate važnu ulogu kada e, kontaktirate kolege iz Vrhovne rade. Mislim da je to važno. Pitali ste nas također o pitanju plina i tu ću odgovor e, prepustiti ukrajinskom kolegi. Mislim da sada nema e, krize vezane za plin i ministar je rekao da Ukrajina nije ovog mjeseca namjerno kupila plin od Rusije. Eh, što se tiče sporazuma eh, iz Minska, da, on bi trebao stupiti na snagu 1. Eh, siječnja 2016. godine. Da, to je važno. Bilo je puno trojnih pregovora između Europske unije, Ukrajine i Rusije, a uskoro će dakle doći i dan kada će stupiti na snagu. E, Nazavljam sada sljedeće pitanje o sankcijama protiv Turske i tu se e, vezujemo za Siriju i Srednji istok. Dvije bitne stvari. Francuska zaista daje prioritet borbi protiv terorizma, međutim to ni u čemu E, ne umanjuje našu odlučnost da nađemo rješenje na istoku Ukrajine. Dakle, to je vrlo jasno nedavno i rekao predsjednik Olan kada se sastao s predsjednikom Putinom u Moskvi. Ne smijemo zaboraviti e, aneks, e, pripojenje Krima. Ne, mi to ne zaboravljamo, iako to nije predmet sporazuma iz Minska. Francuska i njezini europski partneri odmah su bili osudili pripojenje Krima. Postavili ste i drugo pitanje o e, europskim instrumentima kako bi se ti sporazumi mogli primijeniti misije Europske unije i tako dalje. Moram vam reći da već sada postoji čitav niz e, instrumenta koji postoje e, OSS i e, promatračke misije OSS-a kao i misija Europske unije na određenim pograničnim prijelazima zatim pitanje organiziranja izbora kojim se bavimo sa OSS-om. E, dakle, ima mnogo toga što već radimo, a prioritet bi zapravo bio da sve to dobro primjenimo i da dobro radimo i da sve uredimo što je moguće za misiju OSS-a koja dobro radi, ali da je omogućemo da radi slobodno. E, moj sunarodnik Schaffhauser je postavio pitanje u kojem govorio o puču. E, mi više govorimo o revoluciji, mislim da je to termin koji koristi ukrajinska vlada, a to je termin je priznao i Rusija. E, govorite da smo zaboravili Rusiju, ali u formatu A4 Normandiji radimo sa Rusima, govorimo i s Amerikancima i s drugim partnerima, naravno kontaktiramo i evropske partnere, kao i međunarodne institucije. Dakle, svi zajedno pokušavamo raditi i svi smo komplementarni. Nastavit ću sada. E, pitanje gospodina Jureka, govorili iz Poljske. E, već sam, mislim, odgovorio a, o pitanjima vezanim za srednji istoku i dva aspekta koja su sasvim odvojena. Vi ja sam rekao da moramo učiniti sve što možemo kako bismo što bolje koristili instrumente koje imamo na raspolaganju kao i OSS. Gospođa Shake je pitala o sankcijama i e, kakva je situacija na vijeću. Pa rasprava o sankcijama po sektorima uskoro će e, početi, a krajnji rok dakle, za to je 31. prosinca kada one istječu. Bilo je pitanje i o porazumu o slobodnoj trgovini koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2016. godine. Gospodine Demesmeker o nasilju, da, Naravno, situacija nije šta ima još mnogo brojnih problema. Vidimo da je to sve vezano za sigurnosni postupak i za političke aspekte. U e, rujnu i listopadu smo to vidjeli i e, zaista se situacija na terenu poboljšala. E, zaista je smanjilo broj mrtvih i poginulih nakon prekida vatre, a isto tako e, govorilo se o izborima nakon sastanka u Parizu i e, nakon e, dogovora o organizaciji lokalnih izbora. Dakle, i ta dva aspekta idu ruku pod ruku. Međutim, već nekoliko tjedana točno je da se situacija pogoršala na sigurnosnom planu i da to znači da moramo napredovati više na političkom planu španjolski zastupnik je otišao, ali on je pitao o ulozi Rusije, mislim da sam na to pitanje odgovorio. Zatim pitanje granica je pitanje e, koje smo više puta čuli, to je dio Minska i to je dakle konačna e, ni cilj. E, E, čuli smo dakle i pitanje vezano za korupciju. Ukrajinska vlada poduzela je reforme, a poduzet će i druge reforme po pitanju rada policije, državne uprave i tako dalje. To su važne reforme koje naravno neće uroditi plodom od danas na sutra, ali na nama je da ih podržimo. Eto, pokušao sam odgovoriti na većinu pitanja koje ste postavili, sad ću da riječ ukrajinskom kolegi. Hvala lijepa. Mogu bih reći, Houston, imamo problem. Imamo svega tri minute. Direktore, daću vam vremena. Imam 25 pitanja. Ne, ne, ja se odričem onoga što e, sam trebala reći, proslijedit ću to sve pisanim e, putem. E, dakle, osvrnut ću se kratko na pojedina pitanja. Hvala vam puno što ste jako podržali da to da ako se ne bude moglo dobro kontrolirati granica neće moći e, doći do konačnog rješenja problema. Nažalost, svi instrumenti koje smo predložili Ruskoj federaciji kako bismo malo pomalo pokušali ponovno preuzeti kontrolu e, nad granicom, to je Rusija e, sasvim E, odbila. Imamo promatračku misiju, ali Rusija je to odbila. Promatračka misija OSS-a koja se sada nalazi na e, na e, dva mjesta na rusko-ukrajinskoj granici. Rusija ne želi da se njihova misija, njihov mandat proširi na cijelu granicu. Oni jednostavno tu jasno šalju poruku da ne žele da mi e, kontroliramo granicu jer oni ne žele da se prekine mogućnost e, krijumčarenja e, i, i ilegalne trgovine na toj granici. Gospodine Galer, vi ste pitali o tome koliko vrijedi e, sporazum iz Minska. A sporazum iz Minska ostaju i dalje vrijediti i mi e, želimo da se to ostvari kao i svi naši partneri iz Evropske unije. Nastavit ćemo na tome raditi, međutim potrebna su dva sugovornika kako bi to uspjelo. Potrebno je dakle da Rusija sjedne za porovarački stol da bude konstruktivna, a ako bude potrebno treba ponukati Rusiju da pridonese e, iznošenju konačnog rješenja, a ne da sabotira sporazume iz Minska. Što Europska unija može učiniti kako bi privolila Rusiju? Sankcije su važan instrument, to je jedan od instrumenata. I e, Europska unija mora i dalje pomagati Ukrajini da Ukrajina provode socijalne i ekonomske reforme. Još jednom pozivam europske partnere da razmotre kako se može proširiti prisustvo Europske unije na terenu kako bi pomogli Ukrajini da se bavi e, Mm, ozbiljnom situacijom na granici između Ukrajine i Ruske federacije. A pitanje o reformama u Ukrajini. E, znate da je ova vlada, e, predsjednik i vrhovna rada nisu koristili rat u Ukrajini niti rusku agresiju kao izliku da nešto e, ništa ne napravimo. Radi se o izazovu, to je naša sudbina e, i uz vašu pomoć e, moći ćemo reformirati Ukrajinu i e, možda ćemo eto moći prevagnuti, moći donijeti nešto novo za sve one koji vjeruju da se europske vrijednosti mogu pronijeti i drugim zemljama. I još jednom vas hvala e, za sve, a ljudi koji su ginuli 2014. godine e, nisu ginuli radi puća, već su e, vjorili europske zastave i vjerovali u europsku budućnost naše zemlje. direktore Vigand i vi imate pravo odgovoriti na pitanja. Neka su pitanja bila upućena izravno vama. Međutim, molim vas da što manje govorite što kraće i ja ću također govoriti što kraće. E, želim se zahvaliti diplomatima iz Njemačke i Francuske što su došli na ovaj sastanak. E, da e, e, Znam da je ovo neuobičajen format i jasno mi je kako vi imate dakle mnoge oblike kurtoazije E, među diplomatima e, i na nacionalnoj razini i e, moram reći da mi je jako drago bilo čuti to što ste iznijeli. A sada molim vas direktore Vegan da zaista budete što kraći na minutu možda. Međutim, E, e, možda e, se vi kolege isto morate ograničiti jer zaista imamo ograničeno vrijeme. Možda možete i neke stvari dati napismeno. Hvala. Olakšat ću vam. Bit ću vrlo kratak jer moje kolege iz Francuske i Njemačke su već odgovorili na mnoga pitanja vezano uz DCFT a on će se privremeno početi provoditi od 1. siječnja 2016. godine. Svi neposredni koraci su već učinjeni od strane Ukrajine i Europske unije za provođenje e, detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Drugo, e, da li će druga pitanja potisnuti pitanje Ukrajine? Mislim da su svi kolege jasno rekli, postoji velika kriza vezana u Siriju, veliki izazovi unutar migracijskog pitanja. Razli, također e, moramo pobrinuti se i za probleme vezane uz Tursku. Mnogo je izazova, no Europska unija je velika i snažna unija država članica i možemo se nositi sa e, nekoliko izazova istodobno. Imali smo tako i u prošlosti slične krize, imali smo pitanje krize eura, grčke krize, a istodobno se odvijala i E, ukrajinska kriza. Moći ćemo izaći na kraj sa svim tim problemima i posvetiti im prednost koju zaslužuju. Što se tiče revizija odluke o sankcijama, kolege su spomenule to pitanje, vijeće će istinu nastaviti sa donošenjem neophodnih odluka vrlo skoro. Šefovi države i vlade su postavili već uvjete u ožegu i na posljedku imamo savjetodavnu misiju Europske unije na samom terenu u Kijevu i nakon strateškog preispitivanja i revizije omogućit ćemo širenje te misije dublje u regiju, također ćemo pružiti operativnu podršku i strateške konzultacije. To nije promatračka misija, već je to misija za reforme vezane uz unutar društva i ne postoji E, jednoglasno država članica, ne postoji jednoglasno država članica da e, se poduzima bilo kakva druga misija. E, posebno promatračka misija osss se mora iskoristiti na najbolji mogući način. Postoji postoje ograničenja vezana uz bespilotne letjelice, ona ta, bespilotne letjelice ne mogu doprijeti do područja do svih do kojih bi trebalo, to moramo izmijeniti i na tome ćemo raditi. Hvala direktore. Žao mi je što se morala ograničiti vaše izlaganje, no uvjeravam vas da gospodin Vigand se mnogo puta do, do sada imao priliku obratiti nam na internoj razini. Ako želite, možete elaborirati neke od tema u pisanom obliku. Ako će to biti potrebno, ja ću se suzdržati od svojih zaključaka, iako je to bilo predviđeno. Vjerojatno ćemo usvojiti zajedničku izjavu Nakon nekoliko minuta zahvaljujemo e, gospodo veleposlanici, direktori. Molimo vas da ostanete jer sada započinje javno saslušanje o aktivnosti privatnih zaštitarskih društava u kontekstu e, europske sigurnosne i obrambene politike. Hvala.